dnevnog reda, a to su jednominutni govori. Prvi ima riječ Dijaz Demera. Izvolite. Hvala lijepa. Ja ovdje želim braniti 85 radnika, 85 eh, radnih mjesta, akcija Spijala Solitanas, eh, kojima prijeti francusko trgovačko društvo. Imamo 50 milijuna eura o kojima se ovdje radi. Ovdje govorimo o 94 milijuna litara godišnje, konkretno e, to je zlonamjerno zatvaranje trgovačkog društva Castilla i Leon. To trgovačko društvo povijesno je bilo učinkovito otvaralo radna mjesta pomoglo je razviti jednu konkretnu regiju a sada e, je izloženo prijetnji. zašto? što se događa? ono koji

Španjolska vlada je prošli tjedan proslavila dan, e, svjetski dan slobode e, tiska. Konkretna poruka koja je poslana u odnosu na zatvaranja jezičnog programa na baskijskom e, jeziku upravo se podudaralo s tim danom slobode tiska ukazala je na vrlo diskriminirajuću tendenciju španjolske vlade e, bez ikakvog objašnjenja to je potpuno proizvoljno po svojoj prirodi što je ona učinila iako je tehnologija otvorila brojne nove mogućnosti medijima što se tiče razvoja jezične raznolikosti u europi e, te e, je e, osigurala da se baskijska televizija vidi u cijelom svijetu s jedne strane s druge strane imamo ove proizvodne mjere španjolske vlade turske prijetnje grčkoj zaistine su prešle svaku mjeru i, e, to e, i, preko granica ne samo preko egejskog mora nego i libijskog mora imamo e, niske prelete zrakoplova povrede grčkog zračnog prostora a i grčkih voda to je dovelo do opetovanih poteškoća opetovanih prijetnji i mogućnosti zračnih i morskih nezgoda koje se mogu dogoditi i nesreće. te konkretne prijetnje postojale su i u prošlosti ali je sada situacija eskalirala grčka je sada prisiljena uz velike troškove štititi svoje državne granice svoj zračni prostor i svoja mora a to je zemlja koja je u ozbiljnom dugu ako europska unija želi e, da grčka smanji svoj vojni proračun tada treba europska unija odigrati aktivniju ulogu u vanjskoj politici. hvala gospođa pargar. prošle godine upozorila sam ovaj parlament o tome e, koja je opasnost da se djeca e, e, naprosto pometu u ovoj krizi da ih trgovci ljudima preuzmu i prenesu preko granica. brojevi djece su se sada umnogostručili. interpol nas je upozorio da je nestalo deset tisuća djece pet tisuća samo u italiji za tisuće ih se ne zna uopće u švedskoj. šef europola rekao je naprosto ne znamo gdje su što rade ili s kim su. Angela Merkel i drugi fanatici otvorenih granica rekli su e, e, da svi mogu doći. Trgovci e, ljudima prihvatili su taj poziv. To je žrtve za europsku ideologiju, a ovaj parlament ne čini ništa. Hvala. Gospodin Tari Europska e, unija, Europski parlament moraju postati vrlo važan signal. Živimo u vrlo teškim vremenima i upravo sada moramo zadržati našu razinu kritičnosti ali ne smijemo biti skeptični u odnosu na europsku uniju treba nam više europe kako bismo se suočili sa sadašnjim problemima europska unija je sjajan projekt i mora postati referentna točka za sve treba postati e, konstrukt u kojem građevina u kojoj svi zajedno živimo. To je broj jedan. Broj dva, kao građanin Katalonije u ovom e, domu, želim izraziti zajedno sa svojim sugrađanima e, želju da radimo za, prema veće, Europi veće solidarnosti, pravde i slobode. Katalonija bi mogla izvršavati svoje zadaće učinkovitije e, kada u bliskoj budućnosti postane nova gospođa Bild. Hvala, hvala. 160 tisuća hektara šume nalazi se na teritoriju Europske unije. Moja zemlja Francuska je treća zemlja po površini pod šumama. Nažalost, sektor prerade drva izgubio je oko 550 tisuća radnih mjesta. U mom departmanu je isto tako nedavno zatvorila jedna tvornica, 30 izgubljenih radnih mjesta. To je zapravo rezultat dumpinga kojim orkestrira Kina. Mi izvozimo e, dakle neobrađeno drvo po niskim cijenama kako bi dobili natrag obrađeno drvo. Dakle, e, sirovine bi se trebale koristiti i prerađivati e, blizu mjesta proizvodnje, a mi ih šaljemo e, na drugi e, kraj planete. Mnoge zemlje sada izvoze u Kinu koja subvencionira svoje tvrtke, UN zabranjava te prakse u ime neoliberalne dogme i zato mislim da je sada trenutak da se promijeni metodologija, naša radna mjesta i planeta to od nas traži. Hvala gospodin Zarijanopoulos. Kao e, budući da je Europski parlament odlučio preimenovati 9. svibnja iz dana protiv, e, borbe protiv fašizma u dan Europske unije i ponovnog rođenja monopola e, izjednačili ste fašizam sa komunizmom i potkopali ste napore socijalista i komunista u cijeloj Europi Pokušali ste izmijeniti značenje povijesti i e, e, kultivirali ste klimu, ozračje u kojoj upravo sada gledamo fašizam u stanju ponovnog rađanja. Ne možete izbrisati povijest. Fašizam i e, nacističke tendencije trebaju se nazvati svojim imenom to je dan kada se sjećamo velike pobjede protiv fašizma i nacista milijuni stotine milijuna je umrlo i ne smijemo zaboraviti da je sovjetska vojska e, crvena vojska e, stavila zastavu slobode na reichstagu upravo tog dana gospođa tong hvala e, predsjedniče Danas slavimo Dan Europe svake godine ovom prigodom Pitamo se što smo postigli, kako se suočiti s izazovima budućnosti. No čini se kako e, smo ove godine suočeni s velikim brojem izazova, nema pravih rješenja, nema solidarnosti e, i svaki od nas zna da se Europa mora promijeniti upravo sada jer e, ovako kako je sada ne može preživjeti. Iako raspravljamo o važnim pitanjima kao što su migracija, gospodarska kriza, ne smijemo zaboraviti na naše druge projekte, projekte koji su u tijeku i želim vam svratiti pozornost na europsku monetarnu uniju e, pomoćni programi e, se dovoljno ne provode moramo biti svjesni činjenice da svaka država članica ako želimo zadržati našu monetarnu uniju mora e, nastaviti sa svoje strukturne reforme to će biti vrlo teško ali mislim da će se isplatiti hvala Hvala predsjedniče. Proteklih mjeseci Europska komisija je e, rekla da bi e, predložila liberalizaciju e, viznog režima za gruzijske građane koji putuju u Europsku uniju. Taj prijedlog slijedi pažljivo praćenje napretka ostvarenog u gruziji u provedbi reformskih mjera kako bi došli do te točke. napredak e, koji je zabilježila gruzija e, e, taj su napredak primijetile europske institucije. ja mislim da europski parlament i, vlada vlade država članica trebaju podržati prijedlog europske komisije. rumunjska je uvijek bila i još uvijek podržava gruzijske europske težnje osobito u pogledu provedbe E, e, ugovora o pridruživanju i liberalizaciji viznog režima. većina europskih država primijetile su pozitivan razvoj događaja u gruziji i e, odlučnost te države da ispuni zahtjeve koje traže europske institucije. shvaćam očekivanja gruzijskog naroda u pogledu te točke. hvala. gospodin jožo.

pobjede nad fašizmom u Europskoj uniji. Dakle, 71 godina eh, u kojem smo imali slobodu i pravdu i gdje smo se borili protiv fašizma. U mojoj zemlji imali smo eh, razdoblje pod Frankom, ali mi smo zadržali taj duh, duh naših susjednih država koji je i dalje živio tijekom eh, godina fašizma u Španjolskoj. Danas je Europa ta koja riskira dostojanstvo svojih radnika, koja se jednostavno ne brine za svoje ljude, ne brine se za migrante i jednostavno popušta onim eh, čudovištima koji preuzimaju vlast. I eh, imamo i politiku štednje i jedan neljudsko ponašanje. Ja želim podsjetiti na sve one koji su se borili protiv fašizma, eh, od rata je sada opet jedno razoblje u kojem je važna ta protiv fašizma i trebamo organizirati radničku klasu, samo ćemo tako se moći boriti učinkovito protiv fašizma. Hvala vam, gospođa Moj. Deci, e, domnul Le Nema je, gospodin Le Breton. Gospodine predsjedavajući, gospodin Skrici je upravo rekao da e, izbjeglice potiču gospodarstvo. Prema njemu bi jedan od razloga gospodarskog rasta koji će doseći 2% u eurozoni 2016. godine upravo nešto što potječe od migranata. Kaže da migranti e, potiču uzlet gospodarstva i smatra da oni čine 0,3 posto tog uzleta u Europske unije i 0,5% primjerice u Njemačkoj. Ali neke druge analize pokažaju baš suprotno da je migracija imala katastrofalne posljedice jedna studija iz 2012. godine kaže da smo imali trošak proračunski od 17 milijuna eura. Drugi kažu da je čak to i više, da je taj trošak više od 80 milijuna eura. Kada se uzme sav trošak vezano uz imigraciju, imigraciju vezano uz policiju, stanovanje, zdravstvenu skrb i tako dalje. Dakle, Europska komisija još jednom laže europskim građanima. E, Hvala vam lijepa. Gospodin Roland. Dvadeset milijuna europskih građana trenutno nemaju posao. 76 milijuna imaju slabe ili nedovoljne vještine. Iza tih brojki se odigravaju prave ljudske drame. Naš socijalni model e, se ruši i mi to trebamo spriječiti. Europski okvir za kvalitetu e, kvalitetu učenje, učenja je nešto što trebamo poticati. Trebamo imati e, dvojno obrazovanje i to je nešto što će dovesti do zapošljavanja. E, obuka se treba oblikovati prema potrebama i prema posebnim vještinama koje su potrebne na tržištu rada socijalni partneri, organizmi za obuku i javna tijela moraju zajedno skladno na tome surađivati. Imamo nekoliko inicijativa, e, primjerice inicijativu za stjecanje novih vještina. E, to je nešto što se tiče e, kako općeg, tako i strukovnog obrazovanja i mislim da ako se te inicijative još je potaknu, da će se potaknuti i stvaranje mjesta. To su pozitivni projekti, evo, trebali smo iskoristiti tu priliku. Hvala. Hvala gospodin Blanko Lopez. Hvala vam lijepo gospodine predsjedavajući. Stotine tisuća španjolskih obitelji izbačeno je iz svojih domova, a jedini odgovor koji je na to dala španjolska vlada je molba da se strpimo. Ništa drugo nam nisu ponudili. Stotine tisuća ljudi pate zbog zakona o hipotekama koje je trenutno na snazi, i nažalost je španjolska vlada bila u potpunosti e, neaktivna suočena s ovakvim razvojima. Još jednom jedini odgovor od španjolske vlade koji smo zaprimili je dakle zapravo u biti nikakav razgovor. Treba nam odlučna e, odlučno djelovanje Europske komisije kako bi se spriječila ova trenutna situacija vezana uz, vezana uz hipoteke. Gospodin Selimović. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Vrlo smo tužno izvješće zaprimili e, vezano uz nadzor situacije na istoku Ukrajine. Navodi se da je došlo do prekida to je do kršenja prekida vatre i da je stupanj nasilja sada zaprimio vrlo dramatične razmjere. Do svakodnevnog kršenja dolazi prekida vatre i do često kršenja ljudskih prava, a mi ovdje u Europskoj uniji samo stojimo po strani i promatramo. Sporazum koji je e, sklopljen pod e, kontaktnom skupinom trebao je zajamčiti da do toga ne dođe a sada trebamo tražiti da se postigne pravi prekid vatre na Ukrajini. Osobe na istoku Ukrajine žive u vrlo teškoj situaciji, tamo vlada prava humanitarna kriza i dobili smo izvješće gdje nas se poziva da napravimo sve što možemo kako bismo doveli do stalnog prekida vatre. Hvala gospodin Karci. Nije ovdje. Gospođa Niljada, hvala vam. Ja sam e, prisustvala saslušanju o javnom bankarstvu u Europskom parlamentu i tijekom tog saslušanja sam čula da postoje razne prilike vezane uz javno bankarstvo. Postoje razne procedure koje bismo trebali uspostaviti kako bismo imali sličan sustav i u Irskoj. U irskom kontekstu bilo bi važno ostvariti suradnju sa e, poštanskim e, uredima i sa kreditnim institucijama banke imaju preveliku kontrolu nad gospodarstvom, imaju i previsoke kamate kako, bismo mogli, kako možemo podržati te banke koje kradu toliko novca, a nikakvu korist ne daju običnom, običnim građanima. Mi u Sinn u popusnosti se slažemo za razvoj javnog bakarstva kako bi razvili mala, mala poduzeća. Tražimo pravu promjenu, tražimo pravu podršku zadrugama, malim i srednjim poduzećima i socijalnoj ekonomiji. Treba nam ta promjena i moramo odmah započeti sa uvođenjem tih promjena. Hvala vam, gospođa von Storch. Vijeće Europske središnje banke je prošle srijede e, pod potpunim autoritetom i samovoljno ukinuo novčanicu od 500 eura pod argumentom da Europska središnja banka smatra da se ta novčanica prije svega služi za panje novca, za terorizam, a mi zapravo možemo samo misliti da će neki kriminalac odustati od svojih kriminalnih aktivnosti zato što Eh, za, su mu potrebne umjesto dvije novčanice od 500 eura, pet novčanica od 200 eura, umjesto jedne, jedne, jednog kovčega sa novcem, dva kovčega. Mislim, o tome se ne radi. Radi se o monetarnoj politici kod Europske središnje banke. Gospodin Dragi eh, bi trebao zatražiti eh, minusne kamatne stope. Jer onaj tko za svoje štedne pologe ne dobiva nikakve kamate, već da pa će treba platiti još na to novac, taj će uzeti svoje štedne pologe. Dakle, ono što je Europska središnja banka sada zapravo odlučila prošle sjede je da će ukinuti ehm, novce u obliku novčanica, a onaj ko želi to napraviti vlada i ponaša se autoritarno. Hvala, gospodin Bogović v letu smo v parlamentu dugo časa usklajevali prošle godine smo u europskom parlamentu harmonizirali dokumente kao točka polazište za pregovore Europske komisije o TTIP-u. U nekoliko dana smo zaprimili neke informacije o tajnim dokumentima zaprimili smo ih od Greenpeace-a i od drugih udruga civilnog društva, ali Europska komisija nije bila u stanju reagirati na te dokumente na primjer način. Nedostatak transparentnosti je jedan od onih problema koji predstavlja najveći e, najveću prijetnju u ostvarivanju ovog sporazuma. I ja pozivam Europsku komisiju da u okviru tog sporazuma pokušava provesti sve što je potrebno kada se radi o sigurnosti hrane, o okolišu i tako dalje, kako europski građani ne bi ovisili o udrugama civilnog društva i tajnim dokumentima kako bi mogli uživati u svojim pravima. Thank you. Watt, hvala. 9. svibnja prije točno 66 godina Šumanova deklaracija je definirala viziju za mir i pomrbu u Europi nakon rata i genocida. Ta vizija solidarnosti poslužila je kao temelj za izgradnju Europske unije i kako obilježavamo Dan Europe, nažalost ponovno vidimo masovna, masovne strahote i e, ratne zločine na našim granicama, te dolazi do porasta ksenofobije i rasizma. Europska unija mora djelovati u skladu svojim e, nasljeđem i mora formulirati jasan akcijski plan kako bi se spriječilo počinjenje genocida i e, masovnih e, smaknuća u svijetu. Ja sam se pridružila jednoj mreži parlamentaraca koji rade na podizanju razine svijesti te na obilježavanju genocida koji su počinjeni u Bosni, Ruandi i Armeniji kako bismo naučili na greškama iz prošlosti. Moramo iskoristiti ovo kao platformu za međukulturni dijalog i razmjenu. Nikada se ne ponovilo.

krajem mjeseca travnja hrvatsku je pogodilo veliko zahlaenje praćeno smrazom te su nasadi voća vinove loze i povrća u središnjoj i sjeverozapadnoj hrvatskoj gotovo potpuno uništeni. trenutna šteta u kojoj je stradalo od ninety do one hundred uroda voća te ninety uroda grožđa i povrća procjenjuje se na oko fifteen milijuna eura

usluga dostave poštanskih pisama i paketa, zakoni Evropske unije se revidiraju i sada ćemo predložiti, odnosno čućemo mjere za ovo područje od Europske komisije. Na taj način se štite prava kućanstava da imaju pozdane poštanske usluge. Na, suprotno onome što čujemo od euroskeptika, ta pravila ne zahtijevaju privatizaciju sektora poštanskih usluga. Nemojmo zaboraviti koliko su poštanske usluge važne za očuvanje radnih mjesta te za nova radna mjesta koja se koriste internetom. Oko 1,5 milijuna radnih mjesta nalazi se upravo u sektoru poštanskih usluga. Mi želimo da se izvoje dugoročna ulaganja, da se osiguraju kvalitetna dugoročna radna mjesta u tom sektoru, a ne prekarna radna mjesta. Poput drugih zastupnika u Europskom parlamentu ima nas više od 50, mi podržavamo kampanju pod nazivom Keep it posted kako bi ljudi mogli dobivati informacije koje utječu na njihov život. Molim vas da nam se pridružite i poduprete ovu kampanju. Hvala. Prije 65 godina Gospodin Šuman je donio deklaraciju i Europa se pokušavala oporaviti od ratnih trauma. Političari su se zapitali što poduzeti kako se ne bi ponovile iste greške. I on je rekao tada treba osnovati novo visoko tijelo čije će odluke vezivati Francusku, Njemačku i ostale zemlje koje će se pridružiti. I to je zapravo prva uspostava Europske federacije koja je neophodna za očuvanje mira. Prije 65 godina već je bilo jasno da je put prema sigurnosti Europe nešto što se neće postići jednostavno. Mislim da trebamo podsjetiti na tu činjenicu. Mi smo u Češkoj snivali o slobodi e, koju sada proživljavamo. Naši e, osnivači Europe su imali veliku hrabrost i mi moramo pokazati istu takvu hrabrost. Hvala. Ja ću u ovoj izjavi spomenuti povrat imovine u Rumunskoj. Odabrala sam ovu temu zbog e, nedavnih zbivanja. Naime, jedan mađarski zastupnik je optužio Rumunsku da vrši diskriminaciju nad e, tom manjinom. Želim izvijestiti Europski parlament da e, Rumunjska kao i svaka druga bivša komunistička zemlja je pristupila rješavanju pitanja povrata imovine nakon 90. godine. To je bilo vrlo težak e, postupak e, u siječnju 90. godine imali smo 3 milijuna stanara koji su imali stanarsko pravo. Mi se ne možemo poigravati životima ljudi. Mnogi od njih su bili stariji građani, postupak je bio vrlo složen zato što nije bilo odgovarajuće dokumentacije. Zapravo ne postoji nikakav dokaz o tome da je uistinu došlo do diskriminacije u postupku povrata imovine u jednom malom gradu, Judu. Vidjela sam zgradu koja je vraćena reformiranoj crkvi, a to je ugrozilo život jedne obitelji E, koje je prekinuta opskrba električnom energijom. Hvala. sam paldies jums priekšsēdētāja kungs. vakar visā Eiropā atzīmēja Gospodine predsjedavajući, jučer smo slavili pad nacizma u cijeloj Europi. To je velika, veliki trenutak za čitavo čovječanstvo. U mojoj zemlji, u Latviji, pobjeda nacizma slavi se 8. svibnja, a isto tako i 9. svibnja. Ali zamislite se, dragi kolege, i ovako u kasnoj noći u Rigi i u drugim gradovima trgovi su puni ljudi zato što i dalje slave borbu nad nacizmom. Europa se ponovno podigla iz pepela nakon uništenja nacizma. Europska unija znači solidarnost, znači bratstvo, znači prostor bez granica i stoga smatram da bismo trebali danas pokazati solidarnost prema svima drugima koji već desetljećima žive u Latviji i u Estoniji, a koji su e, građani koji nisu državljani te zemlje i koji ne mogu sudjelovati u europskim izborima. Hvala vam, ovime završavamo sastanak. Sutra, utorak, ćemo započeti našu sjednicu ponovno u